suzdržani, odbija se. 277 i 49, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Votiamo l'emendamento Agri 50. Agri 50, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 290. kolege Poca. Tko je za? Protiv? Suzrani usvaja se. 291. Tko je za? Protiv? Suzrani odbija se. Skupno glasovanje 292 i Agri 51. Tko je za? Protiv? Suzrani usvaja se. 293. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. Amandman 299 i Agri 55 skupno, budući da su identični, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 3. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 305, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 4, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 6 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 7 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 8 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 337 koji je za, 337 kolega pedicinija Fronte i Evi. Jeste li se našli? Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 338. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 339 i Agri 66. Skupno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 340. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Agri 67. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 341. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 342. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromisni amandman 29. Tko je za? protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 347, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. 348 i Agri 69 skupno, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 349 i Agri 70 skupno, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandmani 350 i Agri 71. Skupno tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 351. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 21. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 359. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 362 tko je za, protiv, suzdržani, provjerit ćemo. Umorni ste. Il voto je aperto. Otvoren glasanje. Zatvoren glasanje. Usvaja se. Kompromis 22. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 372. Za, protiv, suzdržani, odbija se. 373. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 374. Tko je za, protiv, ponovit ćemo. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaram glasanje. Odbija se. Amandman 375. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 376. Za? protiv, suzdržani, odbija se. 377 i Agri 73, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 378, kompatibilan, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 379, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 380, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Skupni amandmani 381, 382 i 74, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 30, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 399, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 400, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 36. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 401 i Agri 76 skupno, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Odbijeni. 402, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 77, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 405, koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 406, koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 407, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 408 i Agri 78 skupno, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 410, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 411, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 79, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 9. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 418. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 81. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 82. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. 419 tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Agri 83 tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 421 tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 422. Tko je za? Amandman 422. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 423. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman? Ne, provjerit ćemo. 423. Provjera. Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 424 se ne razmatra. Dakle, kompromisni amandman 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Kompromisni amandman 11. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Amandman 435. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Kompromis 32. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Amandman 436 koji je za, protiv, suzdržani, provjera. Zatvoram glasanje, odbija se. Kompromis 31, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Kompromis 33. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 44. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 92. Kompatibilan tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 458. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 459. Koji za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 45. Koji za? protiv, suzdržani. Ne vidim e, koje su tu granice među klubovima, dakle moram provjeriti. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandmani 461, 462 i Agri 93 skupno. koje je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 46. koje je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 464. koje je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 465, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 466, Agri 95, skupno, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 467, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 469 i Agri 97 identični. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Agri 98. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 471. Tko je za? Protiv? Suzdržani Provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Agri 99. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 100. koji je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 472 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 473 i 101 tko za, protiv, provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. 474. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Agri 102. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 47. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Četiri, sedam, pet. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandmani 476 i Agri 103. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. U redu provjera. Zatvaram glasovanje. Žao mi je usvojeno. 48. Tko je za? Protiv? Suzdržanih provjera. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 49. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvoja se. 50. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Zatran glasanje. Usvaja se. Amandman 477. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 478. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 25. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Amandman 481. 481. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Agri 104. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 482. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 483. Kompatibilan. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 12. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 484. Tko je za? Četiristo osamdeset četiri i četiristo zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Agri 107. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. 494. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 495 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 496 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 53 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 54 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 52. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 496. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandmani 498 i Agri 108. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera.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 Odbija se. nam 10 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 501 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 502 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 503 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 504. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 505 i 506. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 507. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 508. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 509. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 510. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 511. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 512. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 513. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 514. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Kompromis 34. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 35. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Andiamo adesso a votare il compromesso Kompromis 36. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 37. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 563. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 562. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 564. Ne. 561. Drugi dio. Kolega Liza. Kompatibilan sa amandmanima 563 i 562. I sad nešto mi kažu da moramo glasovati o tome. 561. Drugi dio. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. 564. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 565 i Agri 111. Skupno tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 566. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. imamo nekog viška i socijalista i demokrata. Jesu li svi glasovali? Glasova je završeno. Usvoja se. Amandman 567. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvoja se. Kompromis 24. Tko je za? protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 50, 591, kolege Liza. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 592, tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Pet 593. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 64. Kompatibilan. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 598. Kolege Poca. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 597. I Agri 118, prvi dio, tko je za. Protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 118, drugi dio, tko je za. Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 599. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Agri 119. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 600. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 601. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 602. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 603. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 65. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 604. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromis 26. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 615. koji je za? Amandman 615. Protiv? Suzdržani? Odbija se. 616 i Agri 122. Identični. Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 617, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è... Zatvaram glasovanje, odbija se. 619, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbija se. 33 naspram 33 glasa. 618. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 620. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. 621. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Provjera u redu. Avete votato tutti? Il voto è chiuso? Zatvoram glasovanje. Odbija se. 622. Now, emen, eh, l'emendamento 622. 622. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 623. koji je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 624. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 626. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 627, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 123, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 66, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 27, tko je za, protiv, suzdržani, Usvaja se. Amandman 641. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 642 i Agri 127. Skupno tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 644 i Agri 128. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 643. Tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. 645. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Agri 130, tko je za? protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 28, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 655, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 656, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 657, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 69 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 658 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromis 23 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 661 tko je za, 661 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 662. Kompatibilan tko je za, protiv, Suzržani. odbija se. 663. Tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti? Il voto è chiuso trvom glasovanjem. Odbija se. 664. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 665. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 666. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Oh.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 Odbija se. osam, Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. devet Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. sedam 670. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. jedan, Tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 672 i 673 skupno, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 674, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 675, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 676 i 677, skupno, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 678 i 679 skupno tko je za protiv provjera Avete votato tutti? Il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Odbija se. Opet. 33 sprem 33. 680. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 681. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Nemamo glasova iz EKR-a. Provjera. 681. Trebaju mi svi politički klubovi. Znam da smo umorni, ali trebamo izdržati. Zatvaram glasovanje. Usvoja se. 682. tko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 683 i Agri 134 skupno, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 684 i Agri 135 skupno tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 686 i Agri 136 skupno tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 687, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 688, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 689, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Avete votato tutti? Il voto è chiuso. su li svi glasovali? Glasovanje je završeno. Odbija se. Glasujemo sada o amandmanu 72. Tko je za? Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani? Provjera. Jesu li svi glasovali? Glasovanje je zatvoreno. Usvojeno je. Sada glasujemo o amandmanu 692. Tko je? Dakle, 692. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o amandmanu 74. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 693. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Usvaja se. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Amandman 75. Ko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 76. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 694. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja, odbija se. Amandman 77. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 78. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 79. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 80. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 13. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Sada glasujemo o amandmanu 700, 700 drugi dio, gospođe Kadenbach, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Sada amandman 709. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 82. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 83. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 38. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sad glasujemo o amandmanu 732. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 733. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. On je kompatibilan. Amandman 90. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 735. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 736 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 734 i za, zajedno sa 737 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 741. Amandman 741 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 740 i amandmane 742 te 743 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 744. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 745. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 39. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o amandmanu 772, drugi dio. Lize, Dontan i Delae. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 775. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvoreno je glasovanje. Odbija se. Kompromisni amandman 15. Koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o kompromisnom amandmanu 14. Koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 784. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 787. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo o amandmanu 788. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera. Amandman 788. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo o amandmanu 797 i 8. Tko je za? protiv, suzdržani, provjera. Jesu li svi glasovali? Zaključujem za e, glasovanje. Usvaja se. Sada prelazimo na amandman 799. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 800, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 801, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 150, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 802, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 803, tko je za, tko je protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 804, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromis 16 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o amandmanima 821 i 829 jer su identični. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 830 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Kompromisni amandman 17 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 154. Tko je za? Tko je protiv? Provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Sada glasujemo o amandmanu 859. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 155. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 860. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 861. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 862. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 100. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Kompromisni amandman 18. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 867. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Agri 156. Tko je i amandman 868 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Amandman 869. Ko je za? Protiv? suzdržani, odbija se. 870 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 157 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 101 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 871 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 872 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 873. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 874. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 875. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 876. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Kompromisni amandman 19 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 159 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 893 a, se ne razmatra. Sada prelazimo na amandman 889. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani odbija se. Agri 160. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 890. Tko je za? Tko je protiv? suzdržani, usvaja se. Amandman 891. Tko je za, tko je protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 892. Tko je za, tko je protiv, provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvoran glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo o amandmanu 103. Tko je za? Tko je protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 104. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 894. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 895. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. Amandman 105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 Sada glasujemo o amandmanu 899 i Agri 162 e, zajedno, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 900, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 901, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sada glasujemo o 902, tko je za, 902. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 904. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 905 te Agri 162 usvaja se. Amandman 906 tko je za? Protiv? suzdržani odbaj, odbija se. Sada glasujemo o amandmanu 907. Tko je za? Pro, protiv? Suzdržani odbija se. Amandman 908. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 909. Tko je za? Protiv? Suzdržani odbija se. 910 tko je za, protiv, odbija se. 911 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 912 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Možemo li glasovati od 913 i 916 zajedno? Možemo o svemu tome zajedno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 106. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 918. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 919 i Agri 167. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 920. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 921. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Agri 168. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 922. Tko je za? Protiv? Provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo o amandmanu 923. Tko je za? Protiv? Provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo o 924. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 925. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 926. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 927. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 928. Tko je za? Protiv? Suzdržani? usvaja se. 929 koje je za, protiv, suzdržani, provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo o amandmanu 930. Tko je za? protiv, suzdržani, odbija se. Agri 169, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 931 e, do 933, Agri 170, usvaja se. 934, tko je za, protiv, suzdržani, provjera. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Devet, tri, pet. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 936. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 937. Tko je za? Protiv? suzdržani, provjera. Svi su glasovali, zatvaram glasovanje, usvaja se. 938. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Mislim da se, da prolazi, ali provjerit ćemo. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 939. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 9, 940. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Glasujemo o amandmanu 941. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 942. Tko je za? Protiv? Suzdržani e, usvaja se. 943. Tko je za? Protiv? Suzdržani provjera. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 944. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 945. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 946. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. Sljedeće, e, glasujemo svemu preostalome. Amandman 107, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 108, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 109, tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 110, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 1, tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 111. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se Agri 2. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se 112. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se 113. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se Amandman 1. Tko je za? Protiv? suzdržani, usvaja se. 114. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 115. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 116. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 3. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 119. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se sad glasujemo o 117. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 120. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 4. Tko je za, protiv, suzdržani, usva se. 121. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 122. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 123. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 124. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 125. Ne. 124 se odbija. 125 koje je za, protiv, suzdržani, odbija se. 126 koje je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 5 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 127. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 129. Tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. 128. Tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 130. E, I Agri 6. Usvaja se. 131 za, protiv, suzdržani, odbija se. 132 za, protiv, suzdržani, odbija se. 133 za, protiv, suzdržani, odbija se. 134 tko je za, protiv, suzdržani, odbija se. Sad glasujemo 135 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeće je 136. Ko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 137. Za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 138. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 139. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 140. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. 141. Tko je za? Protiv? Suzdržani. Usvaja se. 142. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. Kompromis 1. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 149. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 150 i... 150 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 151 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 9 tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 155 tko je za, protiv, provjera. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Respinto. Odbija se. 153 za, protiv, suzdržani usvaja se. 154 za, ne, ispričavam se. 154 se ne razmetra, glasujemo 156 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 157 za, protiv, suzdržani, odbija se. 158 za, protiv, suzdržani, odbija se. 161 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 159 za, ne. Ne, onda glasujemo u Agri 10. Agri 10 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 160 za, protiv, suzdržani, provjeravam. Jeste li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Amandman 3. Za. Protiv suzdržani usvaja se. 162 za. Protiv suzdržani odbija se. 164 za. Agri 11 zapravo za. Protiv suzdržani usvaja se. 165 za protiv, suzdržani, usvoja se. Agri 12. Ne, to se ne razmatra, ispričavam se. Peti kanini, 168. Za, protiv, suzdržani, usvoja se. Sljedeći. Amadman. 171. Peter Jar za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 13 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Agri 14 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 173 za, protiv, suzdržani, provjeravam. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 174 za, protiv, suzdržani, odbija se. 175 za, protiv, suzdržani, odbija se. 176 za, protiv, suzdržani, odbija se. 178 za, protiv, suzdržani, e, odbija se. 177 agri 15 u bloku za, protiv, suzdržani, usvaja se. 179 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 1.80 za, protiv, suzdržani, odbija se. I 181 za, protiv, suzdržani, odbija se. 1.87 za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 4 za, protiv, suzdržani, provjeravam. Jesu li svi glasovali? Zatvoram glasovanje. Odbija se. Zatim imamo 182 za, protiv, suzdržani. Usvaja se. 183 za, protiv, ne, ispričam se. 185. 183, 4 185 za, protiv, usvaja se. 186 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 188 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 18 za, protiv, usvaja se. Agri 19 za, protiv, suzdržani. Provjeravamo. Jesu li svi glasovani? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 189 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 192 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 190 za, protiv, suzdržani, odbija se. 193 za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 20 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 194, ako to se ne razmatra, onda idemo na zadnju stranicu. 195 za, protiv, suzdržani, provjeravam. Jeste li se glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. 196 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 197 za, protiv, suzdržani, provjeravam. Jesu li svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Zatim Agri 22 za. Agri 22 za. Protiv. Suzdržani usvaja se. 198 i Agri 23 zajedno za. Protiv. Usvaja se. 199 za. Protiv. Suzdržani. Provjeravam. Jesu svi glasovali? Zatvaram glasovanje. Odbija se. Sada glasujemo o 201 za, protiv, suzdržani, odbija se. 200 za, protiv, suzdržani, usvaja se. 202 za, protiv, suzdržani, usvaja se. Sljedeći glasujemo o 6 za, protiv, suzdržani, usvaja se. ima riječ. Hvala kolegama na eh, strpljenju jer jako teško e, voditi ovo kada ima toliko e, amandmana, dakle čestitke um, predsjedavajućem. A isto tako svi su klubovi dali svoj doprinos. Ali kao što ste vidjeli bilo je jako puno kompromisnih amandmana. To je podrazumijevalo jako puno radnih sastanaka i bavili smo se nekim člancima koji su prilično kompleksni. Tako da želim svima zahvaliti na E, atmosferi koja je prevladavala i na jako dobroj suradnji. Ono što smo vam e, danas predstavili je doista rezultat timskog rada i ja sam jednostavno imala potrebu to reći. Danas vas ne želim e, tražiti odmah mandat za pregovore o ovom dokumentu, jer znam e, da, o, da ovaj dokument može doći na plenarnu sjednicu, ali ovo je jako važan e, tekst, ima jako, jako je važan za javno zdravstvo i bitno je da se svi kolege mogu izraziti, a ne samo članovi ovog odbora toga e, želim doista poštovati e, duh e, zakonodavnog postupka i ulogu Europskog parlamenta, tako da ne bježim od javne rasprave jer mislim da je jako važno da se o ovom dokumentu raspravlja ili u ožujku ili u travnju na plenarnom zasjedanju. Imam još jednu poruku koju bih htjela prenijeti. kao što sam rekla, puno smo radili kako bismo došli do ovog rezultata i naravno Znam da, kao što znamo, ovaj dokument e, je pun kompromisa, a kompromisi po definiciji znači da nisu svi zadovoljni. Međutim, ovo je rezultat e, dogovora kojim su obuhvaćeni interesi svih. E, ja sam doista sretna jer kao što sam rekla ovo je bio dosta kompliciran posao i zajedno smo ga napravili i željela bih da se usvoje na plenarnom zasjedanju kako bismo tada imali kao rezultat dokument koji je snažan, koherentan i e, razumljiv. Jer kao što sam rekla, e, ovdje se radi o dokumentu koji se odnosi na vrlo važne javno zdravstvene rizike odnosno pitanja. I bitno je da svi budemo odgovorni kako e, se ne bi stalno podnosili amandmani koje smo danas odbili kako na kraju ne bismo e, dobili tekst e, koji će izgubiti koherentnost i uravnoteženost. Dakle, znam da ćemo o tome još razgovarati i to me oduševljava, ali ne bih htjela da se E, dovodi u pitanje taj veliki posao koji je već obavljen kako bismo došli do ove točke. Hvala svima e, koji su sudjelovali, svim izvjetiteljima u sjeni svih klubova i e, hvala isto tako i predsjedniku koji nam je pomogao. Gospodine predsjedniče, ako se kolege slažu sa mnom, voljela bih da se ovaj dokument pošalje na glasovanje na plenarnom zasjedanju. Hvala još jednom svima na suradnji. U redu, sada imamo glasovanje, eh, završno glasovanje o nacrtu ovog dokumenta, otvoram glasovanje.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 glasovanje o postupku zajedni, utvrđenju postupaka odobravanja primjene i postupaka nadzora nad primjenom lijekova koji se rabe u humanoj i veterinarskoj medicini te uspostavi Europske agencije za lijekove. E, gospodin Tana Šesko je izvjestitelj. Imamo jedan usmeni amandman, amandman 24. Imali prigovora na usmeni amandman? nema. U redu, onda možemo pristupiti glasovanju. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 2. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 3. Tko je za? Protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 25 sa usmenim amandmanom na zahtjev zelenih. Imali prigovora na usmeni amandman? Nema. Možemo glasovati. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 26 sa osnovnim amandmanom na zahtjev Pučana. Tko je za? E, ispričavam se, imali pregovora? U redu. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 27 i 28 skupno. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Odbija se. Amandman 4. Tko je za? protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 6, Agri 6, koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Amandman 5, tko je za, protiv, suzdržani, usvoja se. Amandman 29 i tu imamo uspjeni amandman, imali prigovora? Nema. Tko je za? Protiv? Suzdržani usvaja se. 33. Tu imamo isto usmeni amandman socijalista i pučana. Imali prigovora? Nema. Možemo glasovati. Dakle, amandman 33. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Agri 7. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. 32. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. 6. Tko je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Agri 8. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Agri 9. Tko je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Amandman 35. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Odbija se. Amandman 7. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 36. Tko je za? Protiv. Suzdržani. Usvaja se. 37 i Agri 10 e, skupno, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. Amandman 8 tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. Amandman 38. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 9. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 39 je povučen. 40. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 10. Tko je za? Protiv? Suzdržani? Usvaja se. 41 Koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. 42 Koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. 43 Koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. 44 Koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. 45 Koji za, protiv, suzdržani, usvaja se. 12, 46 i e, Agri 12 skupno, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. Amandman 13, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14, tko je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 51 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 52 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. Agri 13 koji je za, protiv, suzdržani, usvaja se. 14 koji je za, protiv, suzdržani, odbija se. 15 koji je za, protiv, Suzdržani? Usvaja se. Agri 16, koji je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Uvodne izjave. Agri 1, koji je za? Protiv. Suzdržani usvaja se. Amandman 16, koji je za? Protiv. Suzdržani odbija se. Agri 2, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 17, tko je za, protiv, suzdržani odbija se. 18, tko je za, protiv, suzdržani odbija se. Amandman 1 i Agri 3, identični, skupno, tko je za, protiv, suzdržani usvaja se. 19, s usmenim amandmanom zelenih, imali prigovora,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 Zatvaram glasovanje. Usvaja se. Konačno glasovanje o zakonodavnoj rezoluciji. Otvaram glasovanje. Avete votato tutti, il voto è chiuso. Zatvaram glasovanje. Usvaja se čestitke izvjestitelju. Poštovani kolege, Došli smo do kraja glasovanja, ali još imamo još jednu preostalu točku na dnevnom redu. Pozivam gospodina Bertolinija iz Svjetske zdravstvene organizacije da održi prezentaciju, nećemo imati vremena za raspravu, ali mislim da je važno čuti prezentaciju, a mislim, odnosno nadam se da ćemo imati vremena za raspravu drugi put. Dear colleagues, we start immediately with... Uh, kolege, počinjemo odmah s raspravom o sljedećoj točki i odmah e, pozivam gospodina Bertolinija iz Svjetske zdravstvene organizacije koji će održati prezentaciju u vremenu koje nam je preostalo. Hvala vam gospodine E, predsjedniče. Ja ću pokušati govoriti što je kraće moguće. Mogu li pokrenuti ove slajdove, prezentaciju? Can I have the Okay. Um, Otherwise, you can push. Okay. Um, I will talk about uh, uh, very briefly about this uh, public. Kratko ću reći nešto o ovom uh, događaju, javno-zdravstvenom događaju međunarodnog značenja vezano uz bolest koju uzrokuje Zika virus. Zika virus je virusna bolest koju prenosi posebna vrsta komarca, Edes vrsta komarca, e, jedan, samo jedna od četiri osobe koje zapravo budu pogođene ovim virusom pokazuju simptome i ti simptomi su zapravo vrlo blagi, blaga temperatura, osi, određeni muskularni bolovi, i konjuktivitis. Nema liječenja niti cijepiva, no glavna zabrinutost e, Svjetske zdravstvene organizacije i zašto je uopće ovo proglašeno javno zdravstvenim s od međunarodnog značaja jest da do, e, dovoli do makrocefalusa e, koji je, se povezuje zapravo uz nazočnost zika virusa, odnosno zabilježena je pojava mikrocefalusa u, u onim područjima gdje se pojavio zika virus. To je sindrom koji pogađa odrasle ljude E, i mlade i so e, i uzrokuje e, slabost imunog sustava i paralizu. Većina zika infekcija pro, pro, su uzrokovani tim komacima. Postoje tek ograničeni dokazi da o nekakvim vrstama prenosa te bolesti od odrasle osobe na odraslu osobu, uglavnom ili putem spolnog prijenosa, Nekoliko je samo slučajeva ta, gdje je zabilježena takva vrsta prijenosa, jedan muškarac i dvije žene, gdje su, e, samo su, kao što sam rekao u literaturi, tri takva slučaja. Zika virus se može prenijeti i kroz krv, znači kroz donaciju krvi. Ako neko donira krv, moguće je da zarazi drugu osobu, ako je zaražen. Glavni mehanizam zaštite od ove bolesti nema lijeka, nema cjepiva, ali ljudi, uključujući putnici, mogu se zaštititi na tradicionalne načine kako se inače štite od muškaraca ili da se koriste oni sprevi protiv insekata ili odjeća svjetlih boja, korištenje onih mreža kod spavanja, zatvaranjem vrata i prozora a isto tako je e, bitno da se e, isprazne ili pokrinu, bilo, pokriju bilo kakvi spremnici sa vodom, jer oni privlače komarce. Ova infekcija prvo je put otkrivena 1947. u Gandhi. Vrlo je zanimljivo vidjeti kako je evoluirala, znači od tih prvih slučajeva, proširila se na zapadnu Afriku, i onda nakon toga na azijski kontinent, nakon toga se ponovno proširila na Indoneziju i neke od otoka, pa i na kraju e, do Guama i e, otoka na Pacifiku 2007. E, i zatim na Tahiti, odnosno Francusku Polineziju 2013. a i Francuske Polinezije na uskrsne otoke u Čileu i od tamo na Južnu Ameriku. I to je sada opća situacija zemalja koje su pogođene nazočnošću ovog virusa. Generalno gledano, ovo je sažetak zemalja koje su pogođene, oko 34 zemlje, uglavnom na američkom kontinentu, jugoistočnoj Aziji i pacifičkoj regiji. E, nedavna kronologija koja uzrokuje određenu zabrinutost sažeta na ovom slajdu. Uglavnom, Brazil je otkrio prve slučajeve u svibnju 2015. Zatim oni su kasnije potvrđeni, opet u svibnju. I imali smo prve slučajeve e, Gillian-Bareovog sindroma. Kolumbija je također prijavila prve slučajeve 10. listopada i Brazil je e, prijavio neobično povećanje mikrocefalosa povezanog sa zika virusom. Vidite koliko kratkom vremenu su javno zdravstvena tijela reagirala. 30. listopada imali smo prve signale e, da mikrocefalosa povezanih sa zika virusom i nakon toga 30. siječnja 26 zemalja u Amerikama prijavilo takve slučajeve. Ukupno imamo nešto više od 4000 e, slučajeva sumnje u mikrocefalus u Brazilu i e, procjenu milijun i sto tisuća slučajeva zika virusa. E, to su vrlo blage, rekao sam, infekcije, pa često ljudi ni ne znaju da imaju infekciju. Nešto ću sažeti što je najvažnije po mom mišljenju. 30. siječnja ministar zdravlja Brazila prijavio je 4783 slučajeva, uključujući 76 smrtnih slučajeva. Ono što je važno spomenuti da od tih 1100 slučajeva koji su analizirani, dubinski analizirani, jer e, ne samo da e, analizirate krvi, već i e, rengen i druge indikacije mikrocefalosa. Samo 104 slučaja su potvrđena, a 700 e, i nešto slučajeva je odbačeno, a 3700 i nešto slučajeva i se još uvijek istražuje. Znači od tih 4000 slučajeva e, moguće da jedna četvrtina, znači tisućinjak su zapravo slučajevi mikrocefalusa koji su potvrđeni. I čak i a, s tom situacijom to je još uvijek mnogo više od onog što se obično otkriva u Brazilu, jer to je obično oko dvjestotinjak slučajeva mikrocefalusa godišnje. Znači, definitivno imamo pet puta više ili možda čak deset puta više od običajnog broja slučajeva mikrocefalusa. Znači u tim potvrđenim slučajevima, u 17 e, slučaja, imali smo potvrdu e, e, kroz podatke iz autopsije da je otkriven zika virus kod tih pacijenata. A također želim naglasiti da u Francuskoj Polineziji koja je imala epidemiju između 2013. i 2014. da su rođene bebe sa konget genitalnim e, abnormalnostima. E, znači, e, sada je ta epidemija u Brazilu i to znači da to nije prvi slučaj potvrđenog mikrocefalosa kod novorođene djece. Ono što je važno je slučaj u Sloveniji, nedavni slučaj koji je prijavljen jedne žene koja je imala zika infekciju u 13. tjednu trudnoće, došla je u Sloveniju E, i na ultrazvuku u 28. tjednu su utvrdili mikrocefalosko djeteta. E, Etički e, odbor se sastao i ona je imala znači okončanje trudnoće, beba je umrla, vrlo mali mozak sa dosta zika virusa, kalcifikata u glavi i tako dalje. Ovo je jedinstven slučaj, ali jedan od značajnijih koji je opisan u literaturi. Kao što sam rekao, e, objavljeno je e, javnozdravstveni događaj međunarodnog značaja 1. veljače 2016. koji je vezan uz sumnju vezanosti zika virusa i mikrocefalusa. Imali smo s obzirom e, na broj slučajeva je to izvanredan događaj koji je zahtjevao koordinirani međunarodni odgovor. No ta situacija, iako je moguće da međunarodni zdravstveni e, regulativa zahtjeva određene ograničenje putovanja, mi za sada samo trudne žene e, potičemo da ne putuju kroz te pogođene zemlje. Ja sam ovdje kratko sažeo e, neka od glavnih pitanja koja se trenutačno razmatraju. To je relativno nova situacija gdje se bavimo određenim brojem pitanja i neizvjesnosti. Postoji potreba da se izrade laboratorijski testovi koji još nisu u cijelosti raspoloživi za ovu bolest, za detektiranje ove bolesti. Imamo i problem kliničkog praćenja tih žena. Ako postoji sumnja u mikrocefalus, važno je e, E, uzeti u obzir i odluke koje trebaju donijeti s obzirom na trudnoću, eventualno okrećanje trudnoće, preke trudnoće i slično. I e, pojavljuje se važan problem, a to su faktorske kontrole gdje inicijativu trebaju poduzeti same zemlje kako bi e, utvrdile prisutnost vektora tradicionalnim mehanizmima. Osim toga, tu infekciju zrakoplova, znači treba uzeti obzir za zrakoplove koje dolaze iz pogođenih zemalja. E, rizik e, zika virusa za ljude koji putuju iz tih pogođenih zemalja prema Europi je naravno povećan, međutim e, ta vrsta komaraca, Eres komaraca nisu prisutni tijekom zime, oni su u niskom stupnju aktivnosti, i e, zbog toga je rizik e, transmisije zika virusa u Europi vrlo mali. U proljeće ljeto je možda malo veća opasnost, e, no nije Europa pogna klima za takve komarce. Ono što treba uzeti u obzir jest da je taj Aedes aegypti, to je vrsta komarca koja prenosi ovu bolest zajedno sa dengi, groznicom i čikunguja, e, prisutna je samo zapravo na ovom crvenom području, vidite da je to taj istočni dio Crnog mora, ali Edes albo pixus to je druga vrsta komarca, e, takozvani oni tigrasti komarci, e, koji također prenose bolest čikunguja, možda se e, sjećate da smo imali klaster toga u Italiji 2007. godine oko 300 slučajeva te bolesti, e, takvi tigrasti komarci jesu prisutni u Europi, u Italiji, Grčkoj, u Hrvatskoj, na jugu Francuske, Španjolskoj, a isto tako ima i izoliranih skupina tih e, komaraca u drugim područjima, recimo jug Njemačke, Češka republika i Nizozemska. Načelno, ako neko s tom bolesti dođe u Europu i ugrize ga komarac na tim područjima i taj komarac dobije bolest i e, ako tu osobu ugrize drugi komarac, moguće je prenos e, te bolesti u druga područja. zasada to nije slučaj i neće to e, biti e, slučaj e, ako se poduzmu mjere za kontroliranje vektorske distribucije. Kada kod za vrijeme tog čikuguja klastere, ja sam to proučavao u svojoj bivšoj funkciji, kada je to bilo otkriveno, javnost je snažno reagirala i u roku od nekoliko dana došlo je do izoliranja problema i samo 235 slučajeva je otkriveno. E, jer je javni sustav reagirao, izolirao je slučajeve i zaustavio epidemiju. E, koje su preporuke Svjetske zdravstvene organizacije? Prvo, vektorska kontrola, to je vrlo važna stvar u pogođenim zemljama, ali isto tako i u budućoj Europi e, ono je bitno je također dati te informacije putnicima da budu oprezni, da izbjegavaju kontakt s komacima na sve tradicionalne načine, da se poveća nadzor i laboratorijsko otkrivanje virusa, da se razvije istraživanje, potrebno je izraditi cjepiva za ovu bolest, osobito ako se potvrdi taj problem sa trudnoćom. Slično to sa rubeolom. Rubeola je isto jedna vrsta bolesti koja zapravo dovodi do tog kongenitalnog rubeola sindroma, a no to se rješava sa cijepivom da bi se izbjegao taj problem. Osim toga, pojavlja se problem, odnosno potreba za dezinfekcijom zrakoplova. Znam da primjerice se primjenjuje ta metoda u Italiji, ne znam da li u drugim zemljama i naravno treba sa javnošću podijeliti te informacije. E, Svjetska zdravstvena organizacija podržava evropske zemlje i mi smo na raspolaganju za sva relevantna pitanja, a imamo i dobro dokumentiranu web stranicu WHO e, INT koja je globalna WHO stranica koja e, daje informacije i situacijska izvješća koja se ažuriraju svaki tjedan, pa vas pozivam da odete na tu web stranicu. Hvala. Hvala, hvala Svjetskoj zdravstvenoj organizaciji, gospodinu Bertoliniju na ovoj prezentaciji na samom kraju našeg sastanka. Meni je zao, žao što je glasovanje toliko trajalo, pa nije bilo moguće, nažalost, smanjiti to vrijeme glasovanja. Sada moramo zaključiti sastanak. Počinjemo sutra ujutro i vratit ćemo se eh, s ovom eh, raspravom na ovu temu. Hvala.